aus Dame i gospodo, još jednom smo dobili užasne vijesti iz sredozemlja. Nakon što se preokrenuo jedan brod imigranata, više od 400 e, izbjeglica je nestalo. Među njima ima mnogo mladih ljudi i ima mnogo maloljetnika. Mi se naravno bojimo da je većina njih e, se utopila, a to je jedna od najgorih e, katastrofa s izbjeglicama od e, listopada 2013. godine. U takvim teškim vremenima sam, siguran sam da su naše misli sa obiteljima žrtava. U ovom trenutku želio bih e, pohvaliti e, službe za hitnu e, pomoć koji su uložili jako truda da nam pomognu. Situacija u Siriji je zaista nevjerojatna. Vidimo da dolaze migranti i izbjeglice i trebamo e, vrlo brzo, brzo političko rješenje. Prošlog tjedna obalna straža Italije je spasila više od 6000 ljudi. A granica na sredozemlju je najubojitija granica u cijelom svijetu. Ima 3000 ljudi koji su e, u prošloj godini stradali u njihovim naporima da prijeđu sredozemlje. Imat ćemo minutu šutnje za žrtve tog, e, te katastrofe, ali ne mogu vam pročitati ovu poruku, a da se ne sjetim riječi koje sam vam uputio u e, listopadu 2013. kada sam tražio e, isto tako minutu šutnje za žrtve Lampeduze. 15. E, rujna 2014. zamolio sam vas da imamo isto tako minutu šutnju za 200 migranaka koji su se utopili. Isto tako 2015. u veljači sam isto tražio minutu šutnje za 300 migranata i ovaj puta to ponovno moram učiniti. Moram reći da to nije dostojanstven pristup. Mi zaista imamo mnogo sučuti koje moramo e, e, pružiti onima koji su e, žrtvama i obiteljima, ali ta tišina za stotine žrtava može postojati, međutim nismo riješili problem. deshalb richte einmal meinen appell nicht nur zato pozivam ne samo vas ovdje nego i druge institucije Europske unije Sada e, šaljem apel državama članicama Europske unije jer oni su odgovorne za migracijsku politiku. To nas mora dovesti do bolje zaštite migranata i izbjeglica. Međutim, razloz, moramo riješiti razloge zašto ta, ti ljudi odlaze. E, isto tako rješavanje e, problema na granicama je isto tako razlog tim tokovima tih tokova migranata. Moramo pomoći osobama koje su u potrebi, ali isto tako moramo učiniti sve što možemo kako bismo se pozabavili tim tokovima izbjeglica. Zaključujemo ovu strašnu vijest još jednom vješću o strašnom e, napadu organizacije Ašabed na Ašabad na sveučilište Klarisa u, sjevernoj Keniji gdje 148 e, mladih e, djevojaka i mladića studenata tog sveučilišta koji su izgubili svoje živote. To su sve bili nevini ljudi. To nije prvi puta da ova teroristička skupina napada nevine ljude i pokazuje da nemaju poštovanja za ljudske živote. Postoji sustavno, sustavni progon kršćana na taj način, pa bismo željeli e, i neko vrijeme promisliti i o tim žrtvama. Nadamo se da oni koji su preživjeli a neki od njih e, su e, na strašan način e, stradali. Nadamo se da će oni se uspjeti oporavati i da ćemo sve učiniti da im pomognemo. Borba protiv terorizma nije borba protiv kriminalnih organizacija, nego je to borba za obranu naših temeljnih vrijednosti, a mi se ne možemo odreći te borbe, jer inače ćemo se odreći vrijednosti toga što smo ljudi. I zato bih e, vas zamolio da svi ustanete za minutu šutnje. Vielen Dank hvala. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden und mache das im Anschluss an unsere Dame i gospode, gospoda, tražili su me, a e, u vezi s ovom minuto šutnje, da u e, kampu za izbjeglice Jamuk, gdje je tisuća izbjeglica e, tamo borave već dvije godine. humanitarna situacija u tom kampu je strašna, većina njih je, e, nema kontakta s vanjskim svijetom, ti ljudi nemaju ništa, nemaju vode, nemaju lijekova, nemaju, nema, nemaju pristupa liječenju, a imamo i žene i djecu koje drže kao taoce, dakle milicija ih drže kao taoce i e, koriste ih e, kao islamski teroristi kao ljudski štit. Znam da je zaista teško riješiti taj problem, ali bih pozvao sve one koji su uključeni, uključujući i vojsku, da e, poštede žene i djecu, da im zajamče sigurnost i da e, dopuste UN-ovim snagama da pristupe tom kampu te da poštuju e, e, temeljne stvari koje im se moraju donijeti. Dakle, AA je organizacija koja najintenzivnije radi na tome i mi im naravno financijski pomažemo kako bi smo im to omogućili. Ja sam siguran da ćete ih vi podržati i da ćemo i, moći dati što više potpore. Ne želim imati i još jednu minutu šutnje za tisuće e, izbjeglica koji će sljedeći put izgubiti e, život u tim kampovima, sljedeći puta kada imamo plenarnu sjednicu. I to je onda moj zahtjev prema svima vama, posebno onima koji izravno mogu djelovati na međunarodne organizacije, da pomognete.